Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. La relazione è approvata. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Scholz o postupku prema robom prema robi koje dolazi iz akvatora. Otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. La relazione è approvata. se. Izvješće da pre o organizaciji e, pričuva za nepredviđene izdatke 2014. godine. Otvaram glasovanje poimenično. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Još jedno izvješće gospodina Deprea. Nacrt izmjene proračuna broj 3 2014. Ovo je poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Depre, ponovno. Nacrt izmjene proračuna broj 4 za 2014. Poimenično glasovanje, otvaram glasanje. La votazione chiusa. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Suven mobilizacija fonda solidarnosti Europske unije poplave u Italiji, potres u Grčkoj, led u Sloveniji, led i poplave u Hrvatskoj, jedinstveno glasanje, poimenično glasanje, otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće pre. Nacrt izmjene proračuna broj 5 za 2014. Jedinstveno glasanje, otvoreno glasanje. zatvoreno glasanje. Usvaja se. Izvješće pre Nacet izmjene proračuna broj 6 za 2014. Pri... Otvaramo poimenično, glasamo poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Fernandez, mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU, poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, jedinstveno glasanje, poimenično otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Depre, nacrt izmjene proračuna broj 8 za 2014. Jedinstveno glasanje, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće DEPRE Nast izmjene proračuna broj 8 za 2014. Poimenično glasanje, jedinstveno glasanje otvaram. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. La relazione è approvata. Usvaja se. Relazione dei pre sistema del... Izvješće de pre Lewandowski, vlasta sredstva Unije, usklađenje nacionalnih doprinosa država članica, jedinstveno glasanje, poimenično. Otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. La relazione è approvata. Usvaja se. Relazione Muresan, mobilitazione del fondo... Izvješće Muresan, mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije, regije pogođene katastrofama. Treba nam eh, dvotrećinska većina glasača. Otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Imamo dvotrećinsku većinu, kvalificiranu većinu, usvaja se. Izvješće rubjal Rubijal, mobilizacija sredstava iz eh, strukturnih fondova za Cipar i tu nam je potrebna dvotrećinska većina. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Potrebna većina je dobivena, usvaja se izvješće. Prelazimo na prijedlog proračuna za 2015. godinu, stav vijeća, stavak prvi, amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman drugi. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbačen. Amandman devet, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman peti poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Poimenično otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na izvješće Guardia Zabal Rubiel Holmajer o proračunu za unije za 2015. godinu. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman peti, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 10. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11. stavak 14. prvi dio najprije. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon paragrafa 5. amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Nakon paragrafa 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. je povučen. Nakon paragrafa 10. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon stavka 11. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon stavka 12. Amandman 21. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se nakon stavka 14. Amandman 24. Tko je za?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 Nakon stavka 15. amandman 23. tri e, glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Nakon stavka 15. amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? elektronska provjera. Zatvoren glasanje. Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Nakon stavka 16. Pojedinačno glasanje. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Zbog poslovnika javlja se gospođa Matijas. Hvala predsjedniče. Samo sam htio nešto razjasniti. Gledala sam e, glasački popis i vidjela sam da amandman 13 je neprihvatljiv, smatra se neprihvatljivim, neće se glasati o njemu. Htjela bih znati zašto je on smatran takvim, jer mi već glasamo o novom nacrtu proračuna četiri, četvrtom e, nacrtu izmjene proračuna za 2014. i ideja da zastupnici daju doprinos e, od 7% i to je nešto što je već stavljeno u nacrt izmjenjenog proračuna za 2014. i to smatram prihvatljivim i ne znam zašto je tome tako. Molim objašnjenje. Onorevole, questo emendamento è stato presentato già più volte. Moram reći, gospođo, da je u prošlosti ovaj amandman već više puta bio i Svaki puta je rečeno da ga se ne može primiti. Sada prelazimo na amandman broj 21. E, otvaram glasanje. Pojedinačno je glasanje. La votazione chiusa. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 32. nakon stavka 19. i pojedinačno glasanje, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 33. i pojedinačno glasanje. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Nakon stavka 20. amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada cjelokupna rezolucija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Rezultat je vrlo jasan, ali ako želite možemo to provjeriti elektronski. la votazione è chiusa. il testo è approvato con ampia maggioranza. Hvala. Evo ga, test je usvojen i to velikom većinom. E, traži riječ predsjednik odbora za proračun, gospodin Artui. Predsjedniče, dragi kolege, drago mi je da e, smo sada glasali jer u ovakvom kontekstu Europskoj uniji dajemo proračun koji je potreban. Dopustite mi da se zahvalim svim onima koji su pridonijeli da na trijalogu dođe do sporazuma. Zahvaljujem se talijanskom predsjedništvu, gospođi Georgijevoj podpredsjednici komisije. Zahvaljujem se našim izvjestiteljima, zahvaljujem se također svim članovima odbora za proračun kao i svima vama zastupnicima. Zahvaljujem se predsjedniku Europskog parlamenta jer sam u njegovo ime predsjedavao u postupku mirenja delegacijom Europskog parlamenta. Zahvaljujući ovom glasanju mislim da možemo imati povjerenja jer će se plan za e, ukidanje dugova početi od 2015. godine. U okviru višegodišnjeg financijskog proračuna mora se sačuvati povjerenje e, Europske unije. Nadalje, izmijenjeni proračun koji smo usvojili otvorit će put za plan ulaganja od 315 milijardi i na čekajući da skupina na visokoj razini kojom predsjedava Mario Monti a koji ima za temu vlastita sredstva moram reći da će odbor za proračun paziti da svaki trošak ima zaista europsku dodanu vrijednost te da bude ono što će jamčiti da se stvori rast i otvore nova radna mjesta. Želim vam svima sretan Božić. Puno hvala gospodine Artui, hvala svima i želim vam čestitati također Božić i sve najbolje u novoj godini. Sada ima riječ predstavnik predsjedništva gospodin Dela Vedova. Hvala. Uvaženi zastupnici, potpredsjednice Georgijeva, dame i gospodo. Moram reći da je Europskom vijeću drago da je Europski parlament potvrdio rezultat trijaloga postignut 8. prosinca ove godine i na taj način usvojen je proračun za sljedeću godinu kao i izmijenjeni proračuni. Ovom prilikom još se jednom zahvaljujem predsjedniku odbora za proračun gospodinu Artviju kao i izvjestiteljima Gardje Zabal, Holmajer i Depreu. Zahvaljujem se svima na konstruktivnom pristupu za vrijeme cijelokupnog postupka mirenja oko proračuna koji je omogućio pozitivan ishod. Hvala vam svima. Hvala gospodine Delavedova. Europski je parlament bez amandmana usvojio stav vijeća od 12. prosinca na osnovu nacrta proračuna što ga je podastala komisija. To je učinjeno u skladu 300 E, člankom 311. o e, funkcioniranju Europske unije. Time je definitivno usvojen proračun Europske unije za 2015. godinu. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione per i trasporti e il turismo sulla... Sada prelazimo na e, transport i turizam rezoluciju o e, protiv, protiv amandmana 1 e, suzdržani, to je odbijeno. Želite provjeru? U redu, elektronička provjera. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. E, uvodna odredba e, je JOT amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 3. Tko je za? E, ispričavam se. Amandman 4. E, glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 5. Uvodna odredba L. pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Nakon e, uvodne odredbe M, amandman 6, otvaram pojmenično glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. E, rezolucija u cjelini. Tko je za? Protiv? suzdržan, to moramo provjeriti elektronički, jer potrebna nam je kvalificirana većina. Zatvaram glasanje. To je usvojeno kvalificiranom većinom. rezolucija odbora ENVI o kvaliteti goriva i e, dizel goriva. Otvaramo e, glasanje. Zatvaram glasanje. Nemamo većinu. 337 za, 325 protiv, dakle ovo nije usvojeno. E, odbacivanje ulova na Baltiku. E, riječ ima gospodin Baski. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Rezolucija korigira delegirani akt time što se odbacuje e, veličina e, ostaje se kod veličine 38 cm za bakalar. Delegirani akt je bio protivan e, zaštiti vrsta jer ne možete štititi vrstu tako što se smanjuje e, ta veličina jer ako eliminirate mladu ribu ne možete tako štititi okoliš. To bi dovelo do smanjenja e, ribljeg fonda e, bakalara na Baltiku. Ja vas molim da podržite ovu rezoluciju. Hvala lijepa. A sada ćemo glasati o rezoluciji u cjelini. E, treba nam kvalificirana većina, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Tako da prelazimo na e, prilozi delegirane uredbi komisije dopuni direktive o obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Prijedlog rezolucije obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti Europske unije. Tko je za? Tko je protiv amandmana 1? Suzdržan? To je odbijeno. Nakon e, članka 2, amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Nakon e, članka 2, amandman 3. Tko je Pet tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman šest članak 5, amandman 6 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 7 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman osam, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Nakon uvodne odredbe C. Tko je e, amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Nakon uvodne odredbe D. Tko je za? Amandman 2. Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Rezolucija u cjelini. Tko je za? protiv, suzdržan, to je usvojeno, usvaja se. Tako dolazimo do konačne verzije rezolucije pet klubova zastupnika o priznanju palestinske države. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam već dugo e, pristalica priznanja jedne druge države, a to je Somaliland. Ja sam već pisao Europskoj komisiji e, gospodine zastupniče. Predsjedatelj prekida govornika. Cijenjeni kolega Moramo preći na glasanje, ovo se ne radi se sada o poslovniku. Moramo preći dakle, na glasanje o prijedlogu revolucije, zajedničke rezolucije pet klubova zastupnika. Molim da se sjednete. Dakle, prijedlog rezolucije, zajedničke rezolucije pet klubova zastupnika. Oprostite, ovo nije stvar poslovnika. Era una dichiarazione, era una dichiarazione di voto. Qual è il punto dell'ordine? Molim, eh, o, koja je sada eh, točka dnevnog reda? Ovdje se radi o povredi poslovnika. Koji je članak poslovnika eh, koji je povređen? Na koji članak poslovnika se odnosi ovo što želite reći. Molim vas, ostanite Mi Bogu hvala, dobro vas čuje. I moramo uvijek ipak postivati predsjedništvo. Postavio sam pismeno pitanje i u vezi sa jednom drugom muslimanskom državom, a to je Somaliland. Komisija je odgovorila 4. listopada 2014. i odgovor je bio Europska unija nema kompetenciju priznavati države. Samo određene članice imaju tu e, države članice imaju tu kompetenciju. Dakle, ja vas pozivam da odbijete glasanje o ovoj rezoluciji. Hvala lijepa, preći ćemo sada na glasanje. Dakle, o prijedlogu, zajedničkom prijedlogu rezolucije pet klubova zastupnika. Molim vas, svi se vrlo dobro čujemo i i jasno je da sada ova točka nije prihvatljiva na dnevni red. Prelazimo sada na prijedlog rezolucije e, za koje su uložilo pet klubova zastupnika. Otvaram glasanje, poimenično glasanje. La votazione è chiusa. glasanje. Rezolucija je usvojena. Kolega Weber je zatražio riječ. Gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege, mi svi osjećamo koliko je značajna ova tema. Želim se zahvaliti svim kolegama koji su surađivali na postizanju ovog rezultata. Mi smo danas u parlamentu donijeli važnu odluku. Mi želimo dvije države, demokratsku i mirnu državu Izrael i neovisnu Palestinu. I kao drugo, drage kolegice i kolege, danas smo izrazili e, naše mišljenje da je priznanje Palestine na kraju ovog procesa, dakle nema e, bezuvjetnog priznanja nego će na kraju ovog postupka se doći do tog koraka, ali ovo je svakako važan korak koji smo danas učinili i na tome vam zahvaljujem. Pitella. Kolega e, zatražili ste riječ. Molim vas da budete kratki. Predsjedniče, i ja mislim da se radi o povijesnom trenutku. Cjelokupni Europski parlament glasao je o značajnoj temi kako bi se otvorili pregovori koji neće uvjetovati fundamentalisti i mislim e, da mi je drago da se, e, će se raditi na jedan smiren način. Ovo nije pobjeda niti jednog kluba zastupnika, niti Europskog parlamenta. Ovo je pobjeda mira. Gospodine predsjedniče, i ja želim izraziti da moj klub zastupnika već tjednima i mjesecima radi na tome da se ovo usvoji, da smo to odlučili i to ovako e, snažnim glasanjem da smo dali dakle svoju e, glas za ovu rezoluciju iako je spojenje države Palestine spojeno sa preduvjetnima, to smatramo e, problematičnim, smatramo to nije dobro, mi smatramo da je priznanje države Palestine preduvjet za mirovne pregovore, a ne obrnuto. Kolega Ferhofstadt, izvolite. Prvo želim zahvaliti onima koji su radili na ovoj rezoluciji koja je usvojena ovako velikom većinom od preko 500 e, zastupnika. Mislim da sada nije trenutak da se počnu ovdje prezentirati osobne interpretacije ove rezolucije. Ono što je važno je da je ovaj parlament konačno e, zauzeo stajalište koje je jasan signal vanjskom svijetu da se Europa ponovo vratila bavljenju ovim važnim pitanjem. I kao drugo, najveći najveći značaj ove rezolucije je što daje jasan mandat e, visokoj predsjednici Mogherini da dalje radi sada u ovom procesu jer njoj je potreban taj jasan mandat. Hvala lijepa cijenjeni kolege u ime mojeg kluba zastupnika želim reći da je ovo bio e, vrlo ozbiljan i napet e, proces e, glasanja dok nismo jučer konačno glasali za E, iako ovaj parlament u ovom cijelom pitanju može samo simbolično nešto reći ako hoćemo postići ovo što je kolega Fehostad sada rekao da se Europa vrati u ovaj važan proces pregovora e, onda sad nema povratka u stare ideološke konfrontacije gospodine Weba mislim da bismo mi e, morali još porazgovarati o ovome što ste vi sada rekli kako kako bi parlament u sljedećim tjednima i mjesecima bio jedinstveno e, i e, kao podrška i za e, visoke predstavnice Mogherini. Nismo smo ovome otvorili raspravu na ovu temu. Može se reći da je ovo vrlo važno glasanje, a i to mogu govoriti samo oni koji su na čelu klubova zastupnika. I prema tome ću da dati riječ kolegi Farazu i nakon toga kolegi Kalemu. irelevantno je Ovo je relevantno za e, Palestinu ili za Izrael. Ako nazivate sebe parlamentom i ako jeste parlament, onda vjerojatno vjerujete u pravila i u vladavinu prava. Mog kolegu ste nadvikali jednakim e, protudemokratskim glasovima koje čujemo i sada. E, gospodine predsjedatelju, vi ste to potpuno ignorirali. Prije samo nekoliko tjedana mi smo pisali komisiji o priznanju Somalilanda i komisija odgovorila da Europska komisija nije nadležna za priznanje novih zemalja, e, novih država. Dakle, e, glasanje o ovoj rezoluciji je bilo nedopustivo i zato vas sada pitam hoćete li e, odlučiti o ovome i možemo li poništiti ovo glasanje jer ne možemo reći visokoj predstavnici Mogherini da nastavi raditi na nečemu za što je Europska komisija napisala da Europska unija nema nadležnost. Gospodine e, e, moj klub zastupnika kao i drugi klubovi su imali unutarnje rasprave o interne rasprave o ovom pitanju i naše je mišljenje da je na zemljama članicama da priznaju ili ne Palestinu, a ne na Europskom parlamentu. Međutim, sad smo glasali i mora nam biti jasno ako želimo postići dugoročan mir i da sve onda sve stranke u ovom konfliktu moraju odigrati svoju ulogu. Fatah se mora boriti protiv korupcije, Hamas protiv terorizma, se mora odreći terorizma, a Izrael mora e, poštivati granice iz 1967. i prestati sa gradnjom novih naselja. Tek onda se možemo e, primaknuti bliže e, cilju održivog i dugotrenog mira. Hvala gospodine Faraž. Radi se o tekstu koji nije zakonodavni tekst, ovo se odnosi samo na neke države e, članice, prema tome da je dokument smo apsolutno mogli prihvatiti. Prelazimo sada na glasanje o prijedlogu rezolucije kluba zastupnika ALDE o zaštiti radnika u industriji. Sada glasamo o cjelokupnom ovom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na prijedlog zajedničke rezolucije tri kluba zastupnika i to od e, amandmana 23. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Nakon stavka prvog e, usmeni amandman e, kolega Damato, izvolite. Hvala. Tražim kolege da od 15. iz petnaest stavku grad Taranto. Jer e, tu se kaže da se radi o jednom gradu koji je najviše zagačen u cijeloj Europi i jednostavno ta, e, toliko je velika zagađenost da ga je već europsko sudstvo sudilo i to smo vidjeli nekoliko kaznenih postupaka koji su za to vezani. Ono što ovdje moramo napraviti jest da se cjelokupna provincija Taranto obnovi u gospodarskom smislu. Hvala. Ima li netko nešto protiv ovog prijeloga izmjene amandmana? Četrdeset, više od četrdeset zastupnika protivi se vašoj izmjeni ovog amandmana gospođo Damato prema tome ne mogu to prihvatiti glasat ćemo prema izvornom tekstu prvi dio tko je za tko je za tko je protiv suzdržani Elektronska provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. cijeli tekst se usvaja, ispravlja se predsjednik. Tada cijelokupni tekst koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. poimenično. Otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 38. ostavku 9. u dva podijelovima, oba poimenično. Prvi dio otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio glasamo poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 9. Izvorni tekst po dijelovima u dva dijela. Prvi dio tko je za, drugi dio. Ispričavam se, dakle, ispričava se predsjednik. Drugi dio, suzdržani usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Stavak 10. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 12. Amandman 40. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak treći, amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Slijedi stavak 9. 15. amandman 15. poimenično glasovanje, otvaram glasanje. Amandman 5. ispričava se predsjednik. Zatvaram glasanje. Tekst se usvaja. Stav 17. amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.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 Odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Stavak 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Tak 28. amandman 6. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 29. amandman drugi tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Molim provjeru o amandmanu drugom, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas da dižete ruke jer ako to ne radite, nemamo u glasanje. Amandman 18. stavak 30. poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. Jednom prođe jedan, drugi po drugi. Amandman treći, stavak 30. Tko je za, protiv, Suzdržani? Molim provjeru. Veliki broj zastupnika na diže ruke. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Molim provjeru. U amandmanu 17. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 31. Izvorni tekst u dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 21. stavak 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Stavak 33. amandman 7. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. Stavak 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Slijedi napomen na 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.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 protiv, suzdržani, odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. Slijedi uvodna napomena i amandman 12. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da se odbija. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. poimenično. Otvaram glasanje. la votazione è chiusa zatvaram glasanje testo je respinto dopo il considerato tekst se odbija nakon ovdje napomena L amandman 1 tko je za protiv suzdržani molim provjeru amandman prvi otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. U napomenak V, amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se u napomenu T, amandman 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija u cijelini, tko je za? Protiv, suzdržani. Čini se da je usvojeno, ali molim provjeru. Otvaram glasanje.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 E, izvorni tekst, stavak četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti, amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, čini se da se odbija. Stavak peti, izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak deveti,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 suzdržani, odbija se. Stavak 12. izvorni tekst, poimenično glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst se usvaja. Stavak 24. amandman prvi za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman drugi za. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Il voto Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Uvod napomena B, amandman četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na tekst u cijelini, za, protiv, suzdržani, izvješće se usvaja. Grazie.